dvije minute, izvolite. Poštovani kolege, COP15 koji će se održati u listopadu treba odrediti ciljeve za deset narednih godina što se tiče bioraznolikosti. Ne trebamo si prekrivati oči kada je riječ o klimatskim promjenama. Ljudska aktivnost je očito odgovorna za to, ali umjesto da stalno moraliziramo i da djelujemo isključivo biofiskalno, trebamo konstatirati da niti promjena ekonomskog modela, niti dovođenje u pitanje e, sporazuma o slobodnoj trgovini, niti potreba e, da uspostavimo e, vanjske i unutarnje granice Europske unije nisu među prioritetima zaštite okoliša. Da, mi smo odgovorni za naš način života i za način potrošnje i konzumacije, ali naši pojedini napori uvijek su vrlo maleni, ako nema nekih većih promjena koje su, koje su protivne dominantnim ideologijama. Dakle, mi sada svjedočimo nestanku vrsta, a to je posljedica klimatskih i okolišnih promjena. E, situacija na polovima, situacija u kojoj se nalazi Australija nas na to podsjećaju. E, zdravlje naših građana je dovedeno u pitanje jer zagađujemo vodu, zrak, e, tlo i tako dalje. Zašto bismo kulpabilizirali e, građane kojima je potreban automobil e, da bi došli na posao, a istovremeno pomorske, e, pomorske tvrtke proizvode više CO2 od automobila, nitko ih ne obvezuje da smanje svoju emisiju. Zahvaljujući ugovorima koji su ovdje i, i, i e, dogovoreni i izglasani i kojima se e, roba prenosi na druge krajeve svijeta. Sjetimo se i samo pesticida i koliki je to, koliki to predstavlja problem kada je riječ o sporazumima, trgovinskim sporazumima. Dakle, također se ne postavlja pitanje e, što je sa e, ritualnim klanjem, a što je također sa životinjama koje izvozimo. Dakle, ekologija mora biti stvarna, a ne nešto što stavljamo na plakate i na postere. Dakle, doista e, trebamo voditi računa i postaviti se pitanje tko je zaista odgovoran za sve nedeće našeg razdoblja i naše epohe. A sada u ime ECR-a dajem riječ zastupnici Vondar, zastupniku vondri. Hvala predsjedatelju. Ja mislim da je zaštita bioraznolikosti organizirana na ovoj raspravi u pravi trenutak, jer je danas Svjetski ekonomski forum objavio izvješće o e, strašnim gubicima biološke raznolikosti diljem svijeta. Problem je u tome što se to ne događa u tolikoj mjeri u Europi koliko izvan Europe i a, dokumenti koji se pripremaju u ovoj zgradi, u ovom domu, osim važnih preporuka i mjera kao što su preporuke i mjere o zaštiti staništa, o revitalizaciji šuma, o zaštiti voda, nažalost ispunjeni su i mnogim regulatornim i socijalističkim mjerama i ja mislim da sve to u konačnici neće biti od velike pomoći i bojim se da će dovesti do suprotnog učinka. Evo dat vam jedan primjer. Sjetimo se Mesoždera, sjetimo se mesoždere poput lavova, tigrova i vukova, naime lavi i tigar, e, su životinje koje žive u nerazvijenim zemljama i oni se tamo nalaze u problema, problemima. Dok vukovi, vukovi koji žive u nekim drugim zemljama kao što su evropske zemlje, šire područje e, svog života i množe se. <coughs> Dakle, koreci trebali bismo poduzeti one korake koje će donijeti dobrobiti, a ne još više štetiti. Hvala lijepa, poštovani kolega. I u, u ime nezavisnih zastupnika kolega Mod, kolegica Modig. Hvala lijepo. biološka raznolikost je sama po sebi vrijednost i jako je važna sa stanovišta eh, klimatskih promjena. Ona nam pomaže u ublažavanju klimatskih promjena. Situacija doista jest krizna, zato što je bioraznolikost u situaciji da se vrlo brzo uništava. To je veoma žalosno i doista je nezamislivo da Europska unija nije uspjela ispuniti svoje ciljeve za 2020. godinu za biološku raznolikost. Naime, obnoviti razna područja i zaštititi bioraznolikost je ključno, ali moramo prije svega zaustaviti postojeće trendove. Gdje su uzroci ovih problema u poljoprivredi, u, korišta, iskorištavanju, šuma. I tu treba unijeti promjene. Mi moramo ostvariti i pariške ciljeve, ali istovremeno i ciljeve koje smo si postavili za zaštitu biološke raznolikosti. U ovom trenutku to ne možemo učiniti. Nama je potrebno, potrebno je riješiti se monokulture i nekih poljoprivrednih kultura. Također treba voditi računa o šumarstvu, zato što 80% vrsta u Europi živi u šumama i koriš, korištenje šuma je jako važno iz stanovišta biološke raznolikosti. Dakle, puno smo razgovarali o deforestaciji. Ali vrste mogu umrijeti od izumiranja samo jednom, a u ovom trenutku jako, jako je veliki broj vrsta ugrožena. Za 2030. godinu potrebno nam je, potrebni su nam brojčani ciljevi. moramo onih onih 30% koje smo izgubili nadoknaditi. A sada im riječ zastupnici Evi, imate minutu i pol, izvolite Leonora. Zahvaljujem. Ova rezolucija na vrlo jasan način predstavlja dramatičnu situaciju e, po pitanju ekologije u kojoj se trenutno nalazimo. I e, sada nam je svima pred očima e, koliko je klima nazadovala, znači i to nikada ranije se nije dogodilo. Velika, znači jako velik broj vrste već izumro, a jako velik broj opasnosti od izumiranja. Od izumiranja, znači kad govorimo i o biljkama i o životinjama. Riječ je o ekstremnim ekstremnim atmosferskim promjenama koje izazivaju te klimatske promjene koje imaju još jasniji utjecaj, negativan utjecaj na gubitak bioraznolikosti. Dakle, taj trend ima e, devastirajuće posljedice za čitav ljudski rod i upravo e, zato moramo uspjeti postići 80% znači ciljeva održivog razvoja koji se tiču ne samo ekološke bioraznolikosti nego također i e, svih problema koji će e, uzrokovati probleme sa zdravljem ljudi. E, na sljedećem e, COP15 koji će se držati u Komnegu u Kini, mi ćemo predstaviti novu europsku strategiju za bioraznolikost e, do 2030. godine i mi moramo ovdje zapravo nadići onaj volonterski duh i moramo imati ambicioznije i pravno obvezujuće ciljeve kako bismo mogli osigurati istinsku zaštitu ekosustava. Zahvaljujem također i što ste poštivali e, vrijeme koje imate na raspolaganju, a sada dajem riječ zastupniku Lizeu za jednu, na jednu minutu. Ne, nema ga. U redu. Onda nastavljamo e, nakon, znači njemu ćemo dati riječ ako se pojavi u dvorani, a sada dajem riječ zastupnici Guteland na minutu i pol. Izvolite. Hvala lijepo predsjedatelju. Zahvaljujem. Kada govorimo o očuvanju biljaka i životinja, govorimo o ekološkoj krizi bez e, presedana. Dakle, riječ je o milijun vrsta i biljnih i životinjskih vrsta koje su u opasnosti od izumiranja. I to je najozbiljnija situacija koju smo vidjeli u e, ne znam e, koliko desetljeća. Dakle, e, to je i velika opasnost i po pitanje opstanka ljudskog roga, roda. Što će se dogoditi sa osiguranjem e, hrane, što će se dogoditi sa znači, zdravstvenom situacijom. Dakle, mi moramo znati na koji način se koriste pesticide, ne samo u poljoprivredi, nego i u drugim sektorima. Mi znamo da je to i jedan od razloga koji su nas doveli u krizu u kojoj se nalazimo sada. Moramo smanjiti također i korištenje kemijskih sredstava i zaustaviti takav trend. Moramo zaustaviti ovaj trend trend gubitka bioraznolikosti. Moramo se prebaciti sa intenzivne poljoprivrede na e, znači, e, nekonvencionalne e, oblike poljoprivrede i to je nešto što moramo napraviti u našem svakodnevnom životu. Moramo unijeti te promjene. Dakle, sve je to ono što utječe na e, zapravo zdravlje naših ljudi iz dana u dan. Nama trebaju obvezujuće mjere kako bismo se borili protiv pesticida. Ja sam ponosna na posao koji je do sada odrađen, s obzirom na to da je to jedan od naših prioriteta u klubu zastupnika socijaldemokrata i također mi je drago što ćemo e, na kopu 15 imati već obvezujuće ciljeve kada govorimo o biološkoj raznolikosti. Mi ćemo se za to boriti do zadnjeg daha. Zahvaljujem. E, također i ovdje pozdravljam vaše prekrasno dijete koje je s vama danas. A sada dajem riječ zastupniku Kamfanu na minutu i pol. Izvolite. Gospodine povjereniče, dobro večer. Večeras e, razgovaramo o vašoj strategiji o biološkoj raznolikosti, Europskoj strategiji za 2030. godinu. Jako lijepo ali već postoji Europska strategija za 2020. godinu i ona je potpuni neuspjeh. Niti jedan od ciljeva za zaštitu prirode u Europi koji smo sami sebi zadali nismo ostvarili. Ako se za nekoliko tjedana vratite ovamo eh, krajem veljače sa strategijom, sa brojkama, sa lijepim namjerama, a bez jednim elementnim, konkretnim elementom zakonodavnim obvezujućim koji će nam doista omogućiti da promijenimo situaciju, onda će to biti samo jedna slatka strategija, ali beskorisna u konačnici. Ono što konkretno očekujemo jest 30% cjelokupnog europskog teritorija koji mora biti zaštićen. E, to je potrebno kako bismo prirodu ostavili e, na miru od ljudskog utjecaja. Ono što želimo jest cilj e, smanjenja koji će biti obvezujući, koji će biti brojčani i koji naravno mora se odnositi i na smanjenje rizika od pesticida. Dakle, mi bismo željeli da dobijemo metodu zaštite i evaluacije utjecaja pesticida na pčele. Mi smo u više u više navrata postavili pitanje vezano za to i još uvijek očekujemo vaš novi prijedlog. Također treba zaštititi prirodu izvan Europe. Mi na europskom kontinentu e, mi jako, mi smo naj, najviše utječemo na a, iskorištavanje tropskih šuma, zato moramo raditi na deforestaciji, More, trebaju nam konkretni elementi. Ako u tome ne uspijemo, onda ova strategija doista ničemu ne služi. Zahvaljujem, a sada dajem riječ zastupniku Tusanu na jednu minutu. Gospođi Tusan, izvolite. Merci. Hvala. 75% kopnenog područja i 65% morskog su ugroženi. E, dakle, mi uništavamo biološku raznolikost i ova situacija dovodi u pitanje i ljudski opstanak. Tu veliku ulogu imaju i multinacionalne kompanije i naftne, naftne kompanije koje puštaju da nafta teče u vodu i tako dalje. Dakle, postoji ekološki imperativ. Ekološki imperativ mora nadići nacionalne e, strategije ako želimo zajedničko ostvariti zajednički cilj. Dakle, ne možemo bez ograničenja e, iskorištavati našu prirodu. Moramo shvatiti da je bioraznolikost zajedničko planetarno dobro koje se mora regenerirati. Nije dovoljna samo filozofska promjena, potreban je pravni status prirode, dati pravni status prirode kako bismo zaštitili sve vrste. E, sljedeća godina će biti ključna za zaštitu našeg planeta i UN nas na to podsjeća. Ako ne želimo da COP15 bude neuspjeh kao što je bio COP25, Evropska mora poduzeti e, mjere, e, zatim mora ponovno uspostaviti divlje teritorije i na taj način u Europi i na taj način doprinijeti opstanku planeta. Zahvaljujem, a zastupnici Limeah na dvije minute, izvolite. Sehr geehrte wer von uns will Uvaženi kolege, ko od nas ne želi čisti zrak, čiste rijeke, zaštitu domaće flore i faune? Tu sam e, pri vama e, u pametnom načinu i kod e, odgovarajućih okvirnih uvjeta. Naravno, ovdje će vjerojatno biti puno rasprava. Za mene čovjek dio ekosustava gdje se treba uzeti u obzir ne bili te eh, ne bi li zapravo bilo najbolje da uopće čovjeka nema u okolišu. No, zaštita eh, okoliša je bila jučer, sada se eh, štiti samo klima. A ova klimatska religija, zaštita okoliša i šume, na primjer koje će sada biti žrtva, recimo vjetrenjača i tako dalje, to treba isto uzeti u obzir. Brojne plehe E, brojne površine e, sada više neće moći e, se proizvoditi, a neke će biti žrtvovane novim izvorima energije. Također što je sa utjecajem na obalne regije, a zapravo Green Deal, zeleni plan sada sanja o doprinosu novim izvorima energije, a neke stvari nismo spremni spriječiti. Stvari sa pesticidima i e, također što se tiče e, visoko radioaktivnih tvari i toksičnih tvari koje se negdje moraju zbrinuti. No, naravno, Sada govorimo zbog klimatskih promjena i opterećenju biološke raznolikosti, no e, zapravo promjena biosfere uvijek je bila pravilo, a ne izuzeće. Znači, ako mi sada želimo e, biti oni koji će poučavati o putu, mislim da će nam e, ovdje, da ćemo ovdje imati više slona u staklarni, ali ja neću u tome sudjelovati. Zahvaljujem. Prihvaćate li Gospođo za tebe imamo klavi karton. Želite li prihvatiti pitanje od e, kolege Meca? Ne. Žao mi je. Žao mi je, odbili su vam. A sad idem riječ zastupniku Bombaru je na jednu minutu. Hvala predsjedatelju. Poštovani kolege, Posljednje izvješće Međuvladine platforme za biološku raznolikost je alarmantan. Više od milijuna biljnih i životinskih vrsta, dakle jedna od osam danas, danas im prijeti izumiranje. To je šesto masovno izumiranje koje je u tijeku. No naši, naše vođe nisu na razini zadatka. Ciljevi koje smo dogovorili 2010. godine nisu ostvareni. Dakle, odluke kopa 15 bit će odlučujuće. Kako bismo bili vjerodostojni, europska unija mora poduzeti snažne mjere i cijelu međunarodnu zajednicu treba povući tim putem. Dva prijedloga. Prije što se tiče pesticida. Prema znanstvenikama intenzivna poljoprivreda je jedan od glavnih uzročnika gubitka e, bioraznolikosti. E, pesticidi širokog spektra kao što su glifozati osobito su kritični. Naš parlament sada mora odlučiti o zabrani takvih pesticida i mora dati vremenski okvir i rokove e, a što se tiče pak GMO-a, genetski modificiranih organizama koji se koriste kako bi se e, spriječile kulture pesticide. Dakle, 2001. godine imamo iste tehnike, 2001. godine smo imali te tehnike a, i neke odluke smo donijeli, ali unatoč tome velike kompanije i dalje uvode OMG i vrijeme je da se sada neki genetski modificirani organizmi e, konačno zabrane. Hvala. A sada dajem riječ e, zastupniku na minutu i pol. Zastupnici Mameri, izvolite. Thank you, chair. Zahvaljujem. Dok e, dolazeća konferencija o bioraznolikosti UN-a želi zajedničku budućnost za sav život na zemlji, kada se radi o Velikoj Britaniji, ono što želi Europska unija samo uzimati. Pogledajte samo golemi dio bioraznolikosti koji se ubija u britanskim vodama, na primjer od strane nizozemaca koji love strujom ili na primjer na sličan načine ili sve patrole koje rade u e, kanalu, engleskom kanalu e, skupljaju ne samo ribe nego i cijelu bioraznolikost e, kao i dupine čak. Znači ove kočarice Gotovo su izbrisale cijelo e, ribarstvo u Istočnoj Africi i uništili prihod nekih od najsiromašnijih naroda na svijetu. To su samo dva mala primjera gdje EU stavlja profit e, ispred bioraznolikosti. Sve dok EU ne poduzme aktivnosti da zaustavi aktivnosti koje e, prijete okolišu u svojoj okolici, nema pravo drugima držati lekcije. Činjenica je da dijela govore više od riječi, a ljudi slušaju. Hvala. Thank you very much. Grazie mille. Hvala. A sada dajem riječ zastupniku Linsu na jednu minutu. Uvaženi predsjedniče, povjereniče, uvaženi kolege, bioraznolikost i zaštita klime moraju ići ruku pod ruku. Ako želimo, eh, ako smo si zacrtali u Parizu E, veće ciljeve za klimu, sada moramo i veće ciljeve za bioraznolikost i tu treba u Kminu Europska unija dati jasan signal jer e, također i za šumarstvo jer ono doprinosi e, bioraznolikosti i ekosustavima ima potencijal ublažiti učinke klimatskih promjena, ali nemam smisla samo provoditi simboličnu politiku. Kod svih mjera na nacionalnoj i međunarodnoj razini bolje zakonodavstvo mora biti najviše zapovjed, na primjer zaštićena područja proširiti na 30% je nešto što treba doista e, dobro procijeniti e, e, studijama. Znači za sve mjere trebamo prvo imati dobre studije i ocjene učinka. Zahvaljujem. Sada dajem e, riječ zastupniku Ronaju na jednu minutu. Zahvaljujem. Kada pogledamo slike požara u Australiji, možemo, vidimo da osim e, ljudskih strategija i žrtava imamo i jednu milijardu e, životinja koje su stradale životni prostor e, životinja i biljaka nestaje i ova katastrofa u Australiji odražava se na e, sve jer se ovo širi dalje. Novom Zelandu je na primjer e, snijeg postao crn, a također utjecat će, požar u bušu utjecat i na nas. To je jedan znak upozorenja i na Europu jer e, gdje god da nastaju klimatskim promjenama štete u svijetu, mi smo ti isto europljani koji ćemo biti pogođeni na našem kontinentu tim promjenama. A u Australiji također izumiru vrste, a naša je odgovornost da očuvamo biološku raznolikost, e,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 Danas bih želio govoriti o gradovima, zato što 75% svjetsko, svjetsko, svjetskog stanovništva živi će do 2050. godine u gradovima. Znamo da klimatske promjene povećavaju učestalost toplinskih valova i znamo da se stopa padalina jako mijenja. Kada smo u jako, kad imamo jedan jako zagađeni grad kao što je Bukurešt, rješenje bi moglo biti stvoriti urbane šume, odnosno da imamo zeleni pojas ili vertikalne vrtove ili zelene krovove. Kada govorimo o inteligentnim gradovima trebamo govoriti, odnosno trebamo govoriti o održivom rastu i o e, prirodnim sustavima koji su povezani koridorima kako bi se omogućilo bolje širenje sjemena. E, trebamo iskoristiti europske fondove kako bismo stvorili parkove, privatne vrtove, zelene pojase i sve bi, to, mogli, e, sve bi to moglo biti jedan dodatne, jedno dodatno zelenilo za građane gospodine predsjedniče, priroda nije samo hobi, već je dio našeg života. Zahvaljujem. Ja dajem riječ zastupniku Hojzlingu na jednu minutu. Ja, wir befinden uns mitten im sechsten großen Artensterben. Diesmal... Ako ovo šesto najveće izumiranje vrsta koje je uzrokovao čovjek, ugroženo je milion vrsta, mislim da je krajnje vrijeme nešto učiniti i ciljevi Ujedinjenih naroda su dobri i mi u Europi trebamo zacrtati ciljeve, na primjer u zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Poljoprivreda Europa svojom intenzivnošću e, donosi tako, pridonosi također izuminjanju vrsta. Stoga moramo jasno formulirati ciljeve za redukciju pesticida, ali također i e, u pitanju dušika i također što se tiče 20 milijuna hektara uvezene soje e, i time potičemo poljoprivredu u Europi i tako dalje. Sve to treba promijeniti. A sada ovih 30% zaštićenih područja je dobro, a dobro 70% mogu biti prljava područja. Ne, nego i poljoprivreda i šumarstva moraju se zajedničko ekstenzivirati. Zato dopustite da kažem. Mi smo iznijeli amandman za moratorij za e, ubojitu gensku tehniku, znači gmo -e. Hvala. To nam doista ne treba. Zahvaljujem. A sada im riječ za nastupniku Davidu na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, trebali bismo reći da znači Europska unija kao cjelina nije znači e, stranka potpisnica konvencije, znači države članice su stranke potpisnice konvencije. E, upravo ovaj prijedlog e, znači je zapravo pokušaj da se iskoristi novac poreznih obveznika Europske unije a kako bismo se borili protiv e, klimatskih promjena te zaštitili bioraznolikost, Evropska unija je ta koja ne bi trebala e, započinjati e, trgovinske sporazume kao što je one sa znači, Mercosurom, a znamo kakav je bio zapravo problem sa krčenjem šuma. Također i znamo da te velike multinacionalne kompanije itekako uništavaju prirodu. U prosincu je većina zastupnika u Europskom parlamentu e, usvojila znači sporazum o ribarstvu koji neće biti od nikakve koristi autonomnom stanovništvu. A to je ono što je ovaj parlament radi. Zahvaljujem kolega, a sada dajem riječ zastupniku Kokalisu na jednu minutu. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. Povjereniče, danas je ovaj dom e, velikom većinom e, glasao za komunikaciju o zelenom planu komisije. U ovom predlogu komisija obećava analizirati nalaze IPCC izvješća o oceanima te predlaže mjere u pomorskom području. Prije tjedan dana izvješće objavljeno u e, Journal of Atmospheric Sciences potvrđeno je da su oceani u posljednjih 20 godina E, se za 400 e, puta brže zabrijavaju nego u proteklim godinama. Oceani naravno e, sadrže antropogenu toplinu iz atmosfere. Kao što znamo, oceani su dom više od pola milijuna i deset milijuna vrsta, najveći habitat e, stanište bioraznolikosti na svijetu. I sada e, trebamo od komisija dati zelenom planu i plavu dimenziju kako bismo dobili pravi europski plavi plan jer je za to krajnje vrijeme. Zahvaljujem, dragi kolega. Sada dajem riječ zastupniku Viziku na jednu minutu. Izvolite. Zahvaljujem. Kada govorimo o bioraznolikosti, to znači zaštititi uvjete života i to je najveći izazov s kojim se sada suočavamo. Mi se zapravo ovisimo o, ovisimo o e, sprečavanju i o e, očuvanju bioraznolikosti, ali ne činimo dovoljno. Naše aktivnosti nisu te koje su dovoljne e, za sprečavanje ove krize. Dakle, mi i dalje previše mijenjamo, previše toga uništavamo. Da bismo zaštitili bioraznolikost, moramo zaštititi ekosustav Ustave e, divljih vrsta. I također moramo imati dovoljno velike površine u kojima nećemo graditi kuće, sjeći, graditi infrastrukturu, e, znači hvatati životinje i sjeći šume. E, dakle, meni je drago da ova rezolucija o zaštiti bioraznolikosti uzima u obzir i te neke aspekte, ali smatram da to nije dovoljno. Iskreno govoreći, E, nama trebaju drugačiji mehanizmi, ali nismo zapravo napravili domaću zadaću. Imamo divnu primarnu šumu u Europskoj uniji, ali e, ju dobro ne održavamo. Mi moramo jako ozbiljno hvatiti biorazoli koji se naš život ovisi o tome. Zahvaljujemo se dajem riječ zastupniku Andriju. Hvala predsjedatelju. Nekoliko misle bih e, podijelio s vama. U 40 e, godina je nestao koralni greben, u 30 godina e, neke prašume. Jedan milijun e, vrsta će nestati u nekoliko desetljeća. Znamo da je uništavanje biološke raznolikosti nešto čime orkestrira čovjek. Dakle, na to utječe i klimatsko i klimatske promjene i onečišćenje. Mi smo odgovorni za tu katastrofu Poštovane kolege, poštovane kolege iz Europskog parlamenta, zašto smo odgovorni? Zato što smo donijeli neke od odluka koje smo donijeli, kao što je na primjer trgovinski sporazum i sa zemljama na kraju svijeta. I stalno imamo na pameti ideju profita umjesto ideju zaštite okoliša i naših ekosustava. Ako mi, ljudska bića, nastavimo ovim putem i ako se nastavimo ponašati kao da smo jedine vrsta na zemlji, mi ćemo doista postati posljednja vrsta na zemlji prije zasluženog nestanka. Vrijeme je da shvatimo da smo mi samo jedan element cijeline i ako ne zaštitimo biološku raznolikost nećemo preživjeti. To je vrlo jednostavno. Merci A sada dajem riječ zastupnici Jovevi na jednu minutu. Izvolite. Hvala, predsjedujući. Zahvaljujem predsjedniče. Očuvanje života na zemlji ovisni o ekosustavu te o, očuvanju biološke raznolikosti među živećim organizmima. Već godinama se suočavamo s prijetnjom izumiranja brojnih životinskih vrsta. Pa, poljoprivredom, onečišćenjem pesticidima. Kao rezultat zemlja postaje biološki i genetski sve više osiromašena. Često zaboravljamo da upravo biološka raznolikost je temelj našeg gospodarstva, sredstvo za preživljavanje, zdravlje, sigurnu hranu i također kvalitetu života. Posljednja ocjena učinka dosadašnje strategije biološke raznolikosti Europske unije nisu baš obećavajuće, stopa izumiranja i stopa izumiranja vrsta i dalje raste. Vrijeme da to promijenimo. Ova rezolucija dobar je temelj na kojemu komisija može formulirati novu uspješnu strategiju pokažemo svijetu da je očuvanje e, prirode e, pri e, i očuvanju također društva paralelno moguće. Hvala. Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupnici Mec na minutu. Izvolite. Is it Yes. Äh, wir sind nicht nur in einem Klimanotstand. Nije ovo samo klimatska kriza, nego i kriza bioraznolikosti. Je li vam već palo na pamet da je na um, selu sve tiše, više nema ptica, nema insekata. Šesto najveće izumiranje vrsta već je davno počelo, i, a mi i dalje radimo biznis as usual, sve kao do sada, na trošak sljedeće generacije. Prirodi je bilo potrebno milijune godina da stvori raznovrsnost vrsta i kompleksne biosustave, a čini se da e, čovječanstvu treba samo par desetljeća da to sve uništi, a ipak znamo što bismo trebali učiniti. E, jasni ciljevi za smanjenje pesticida, zabrana e, uvoza GMO bilja bez golemih monokultura. Moramo proširiti zone o zaštite prirode, šume, vodu i sve ekosustave zaštititi bez e, zaštite i ponovne uspostave e, raznolikosti vrsta i za ljude neće biti budućnosti. Hvala. Hvala. Kolegice, a sada dajem riječ zastupniku Volasu na jednu minutu. Izvolite, Miki, imate riječ. Zahvaljujem. E, nacionalni parkovi su naše zemlje konvenciji o u UN-u pokazali koliko su se smanjili e, oprašivači zbog intenzivne poljoprivrede, te komercijalne e, šume, te kanivorozne vrste su također doprinijele tome. Ovaj dio e, izvješća opisuje politiku irske vlade koja uopće ne poštuje bioraznolikosti Irska vlada i svakako i Europska unija i dalje nagrađuju intenzivno poljoprivredu na štetu visokovredne e, prirodnih gospodarstava i upravo to krši temeljna načela bioraznolikosti. Ono što nam je potrebno su e, pravno obvezujuće ciljeve bioraznolikosti na globalnoj EU razini i odgovarajuće financiranje u sljedećem dugoročnom proračunu Europske unije te bolju provedbu E, EU e, zakona o zaštiti e, prirode i moramo brinuti i pokazati da brinemo, inače će stvari samo krenuti još i gore. Hvala, a sada zastupnik Buda, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem, bioraznolikost predstavlja Bioraznolikost je nužna za eh, ljudski život. Ona je dobra za nas, ali isto tako dobra za buduće naraštaje. Ali čovjek je pridonio opadanju biološke raznolikosti. To znači na značajan način, a to je sa eh, eh, za sobom povuklo značajne i ozbiljne posljedice kao što su klimatsko, klimatski, klimatske promjene, gubitak biološke raznolikosti i tako dalje. Dakle, mi bismo trebali imati mehanizam koji će omogućiti državama članicama da zaštite svoju biološku biološku raznolikost, a države članice također moraju shvatiti da je potrebno raspolagati dovoljnim financijskim sredstvima kako bismo zajedničke ciljeve ostvarili. Poljoprivreda bi trebala biti naš partner u borbi protiv opadanja biološke raznolikosti. Poljoprivrednicima su potrebne potpore, financijska pomoć kako bi oni štitili okoliš. Sve ne može se učiniti više s manje novca. Istraživanje i inovacije su nužne također kako, bi, kako bismo zaštitili biološku raznolikost, i njih se mora financirati. A sada dajemo riječ zastupniku Vodenu na jednu minutu. Izvolite imati riječ. Thank you. Zahvaljujem. E, nije važno gdje sjedimo u ovom domu, niti gdje stavljamo svoje križ na glasačkom listiću, niti boja kože, niti jezik o kojemu govorimo. Bioraznolikost koju smo naslijedili je e, rijedak resurs koji svi dijelimo i e, svi moramo to štititi i za našu djecu i za unuke. Ove ovaj strašni požari u Australiji koja je ubila pola milijuna životinja moralo bi nas doista probuditi. Moramo doista ozbiljno djelovati i zacrtati konkretne obvezujuće ciljeve za zaštitu e, prirode i E, borbu protiv klimatske krize. EU ciljevi bioraznolikosti za 2020. neće biti ispunjeni. Pokušamo prije kopa 15 e, učiniti bolje. Dok se ja pripremam posljednji puta e, doći ovdje u ovaj dom prije odlaska sutra, molim sve povjerenike i zastupnike, budite radikalni, budite snažni i usprotivite se interesu novca, industrije i kemijskih e, giganata jer ja e, ovdje neću biti, ali vi ćete ovdje biti pa osigurajte da to i učinite. Hvala. Thank you very much. Grazie mille, Zahvaljujem. A sada dajem riječ zastupnici Osanivan. Jednu minutu. Izvolite, imate riječ. Sastanak Kopa u Kini je e, sličan kao što je bio Pariz za okoliš. Napokon su ljudi shvatili hitnost klimatske krize, ali su također shvatili da klima i bioraznolikost e, su krize koje su međusobno povezane. Znači kao ekološka edukatorica uvijek sam, e, uvijek sam voljela objašnjavati primjerom. Znači ako ne zaštitimo bioraznolikost doći će vrijeme kada djeca neće znati e, što je divlji cvijet koji se može uprasti i znati će e, samo za e, leptire i bubamare iz slikovnica. Ovo je sada trenutak da Europska unija e, krene u zaštitu uništavanja i protiv uništavanja staništa jer ovaj proces neće biti potpuna ako se ne riješi pitanje poljoprivrede i ribarstva. Danas smo glasali o rezoluciji o Europskom zelenom planu vjerojatno najambiciozniju e, okolišnu politiku Europske unije ikada, ali znamo da se ne čini dovoljno što se tiče e, reformiranja načina koji vodimo poljoprivredu i ribarstvo u Europi. Moramo biti ozbiljni i moramo ozbiljno djelovati i konkretno. Hvala. A sada dajem riječ zastupniku Kanevu. Izvolite, imate jednu minutu. Zahvaljujem. Zaštita i očuvanje bioraznolikosti nisu ključni samo za proizvodnju hrane e, i lijekova i goriva, nego i za zdrav život i održive lokalne femorske poslove. Moramo ovdje okupiti bioraznolikost i klimatsku zaštitu kao dio dugoročne, dugoročnog ekonomskog razvoja koje je e, okrenuti prirodi. Komisija mora nadzirati ključne projekte koje financira Europska unija u tom smislu. U mojoj zemlji Bugarskoj Natura 2000 i njezini mehanizmi jamstva se zapravo ne provode zbog neodgovarajućih i nedostatnih e, politika vlade u području turizma, transporta, energije, zaštite šuma i tako dalje. Nedavni neuspjeh e, koji e, je pokazao neuspjeh neuspjeh upravljanjem Nature 2000 nekim nacionalnim parkovima i autoputima upravo pokazuju da treba postojati politička volja da se postignu EU ciljevi, a to moramo imati, tu moramo imati strogu kontrolu postizanja ciljeva. Zahvaljujem kolega. A sad dajem riječ zastupniku Karle Skindu i volite imate jednu minutu. Hvala predsjedatelju, poštovani kolege budući da mnogi od nas u ovom trenutku gledaju prema Australiji, pogledajmo malo bliže, zato što nešto gori. Pogledajmo površinu vode, pogledajte velike koreljne grebene koje pred našim očima gore. E, povećanje temperature, e, ljudske, ljudska djelatnost, e, plastike, sve to šteti velikom grebenu. Dvije trećine pomorskog okoliša je značajno promijenjeno zahvaljujući, odnosno zbog ljudske djelatnosti. Međutim, to je podatak koji ljudi baš često i ne čuju. E, trebali bismo imati ciljeve koji su ambiciozni kako bismo restaurirali pomorski okoliš. Moramo zaštititi morske vrste. Sjetimo se da taj greben djeluje kao neka vrsta spužve, ali mi to više danas ne primjećujemo. Naime, Evropska unija mora oceane učiniti svojim prioritetom, budući da on ima jako puno mora i također konvencija o kojoj govorimo, također mora uključiti oceane i prepoznati oceane kao dobro ljudsko, kao dobro čitavog, čovječanstva. Zahvaljujem i sad dajem riječ zastupniku Paulusu na jednu minutu. Izvolite. Predsjedniče, dame i gospoda, donijela sam ovdje nešto, to je izvješće okoliš u Europi, stanje i budućnost, to možete naći online i također na svim jezicima Europske unije. I tu se nalaze podaci posljednjih pet godina koje je Europska agencija za okoliš i prikupila okoliš u Europi. Mogu vam odmah reći, stvarno izgleda dobro. Naše prirodna blaga nisu u dobrom stanju, a posebice uznemirava što sve vrste se smanjuju, e, puno, e, puno vrsta ptica je nestalo, a ključna poruka koja stoji u ovom izvješću je da moramo konačno prestati e, zasebno govoriti o zaštiti vrsta i bioraznolikosti i davati im par milijuna, a istovremeno davati milijarde u uništavanje okoliša industrija koje ga uništavaju. Zato se nadam da će sutra parlament zaključiti i donijeti važnu rezoluciju o bioraznolikosti sa načelima koje će se, nadam se, naći na dnevnom redu kada ćemo govoriti o poljoprivredi i proračunu. Jer to su sredstva koje su nam potrebna kako bismo poboljšali stanje okoliša u Europi. Zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada riječ ima zastupnik Vajdere. Jednu minutu izvolite. Zastupnica. Zahvaljujem. Dakle, mi smo ovdje jako uh, entuzijastični po pitanju očuvanja ekologije. Dakle, govorimo o tolikom broju vrsti, biljnih vrsta koje uh, nećemo moći spasiti. Dakle, riječ je o mnogim e, znači, vrstama ptica koje nećemo moći zaštititi. Riječ je također i o stotinama tisuća biljnih vrsta e, koje će nestati i to sve zbog ljudskog djelovanja. Ja mislim da bi jedno razumno rješenje trebalo biti upravo prekidanje tog intenzivne poljoprivrede. Dakle, moramo podržati e, ekološku poljoprivredu i također hranu bez GMO-a. E, to će biti jako veliki napredak i zapravo e, u zdravlju životinja i također možemo promicati bioraznolikost, i hrana će biti puno e, zdravlja i ukusnija. To će donijeti i gospodarske pozitivne posljedice. Dakle, mi moramo davati veće potpore za ekološku poljoprivredu. To moramo osigurati u okviru europskog proračuna. Hvala. Zahvaljujem. A sad dajem riječ e, zastupnici Rivasi, izvolite. Hvala predsjedatelju. Već deset godina, odnosno u posljednjih e, deset godina, međuovisnost flore, faune i ljudi postala je sve veća i veća, ali uništavanje se nastavlja i to takvom brzinom kakva do sad nije viđena. O tome smo već govorili. Milijun vrsta e, je u opasnosti e, prema brojkama IPBS-a u narednih e, nekoliko godina. Dakle, radi se o međunarodnoj organizaciji. I sada smo u trenutku koji je doista kritičan. E, klimatske promjene zahtijevaju da se uhvatimo u koštac sa gubitkom biološkoj raznolikosti i sa faktorima koji dovode u pitanje opstanak ljudi. Kada govorimo o opstanku ljudi, moram reći da gubitak biološke raznolikosti pogađa i autohtone narode, a o tome niko ne govori. E, također, kada govorimo o očuvanju biološke raznolikosti, oni tu imaju jako važnu ulogu. Istovremeno, e, propadanje i gubitak bioraznolikosti stvaraju posljedice i za one zemlje gdje je autohtono stanovništvo dominantno. Dakle, moramo imati vrlo jasno stajalište u Kunmingu kada je riječ o našim ciljevima za nadolazeće godine. Mi moramo ponovno posaditi šume, moramo očistiti oceane i moramo dati prednost čistoj poljoprivredi bez gmo i bez pesticida, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem. Molim vas da ne probijate vrijeme koje imate na raspolaganju. Ja pokušavam ne rezati slušati vaše govore, ali nemojte me na to prisiljavati. A sada dajem riječ zastupniku Arimontu na dvije minute. Uvaženi povjereniče, e, želim pokazati e, brojkama što se događa. 48% e, europske kulture ovise o oprašivanju prirodnim oprašivačima, a u 30 godina taj broj se oprašivača znatno smanjio i također 50 milijardi eura e, poljoprivrede Europske unije povezuje se s oprašivačima, a među njima je i pčela, stoga je zaštita pčela ne samo bitna zbog zaštite životinja ili ekološke ravnoteže ili raznolikosti, nego i zbog e, e, zbog ekonomskih razloga, a pčele izumiru zbog pesticida, neonikotinoida nikotinoida i zagrijavanja zemlje. E, dakle, čuli smo što o tome kaže novi zeleni e, plan, a e, znači prvo treba jačati obiteljske, obiteljska e, poduzeća koja će jačati raznolikost, zatim zabraniti neonikotinoide, jer ako pčela umre, umreće i čovečanstvo. I mislim, evo to bih rado htio spriječiti što se mene tiče, barem zahvaljujem. Zahvaljujem, a sada je riječ zastupni Civiner, izvolite. Eh, Dobar dan, uvaženi povjereniče, uvaženi predsjedniče, uvaženi kolege. Puno smo toga čuli o bioraznolikosti i ja bih sada željela u ovoj kratkoj minuti ukazati na jednu posebnu temu bioraznolikosti, a to je najveći ekosustav, a to je e, zemlja po kojoj hodamo. E, e, zemlja je posljednji raj pod našim nogama i ima toliko funkcija pročišćavanje vode, E, hrani cijeli svijet, tako da doista mislim da je krajnje vrijeme ponovno govoriti o zaštiti tla, humusa i uredbi o tlu, jer bez tla, bez zemlje neće biti ničega. Trenutak je da pogledamo što se sve čini e, zemlji i tlu, kako se erodira, kako se osiromašuje, kako se ubija bakterijski život. To je isto ono što se događa i našim crijevima. Bolesti tla održavaju se i na našim bolestima, u našim crijevima, koji su također najveći ekosustav e, među ljudima. E, moja minuta je istekla, pa samo hoću reći zaštitimo tlo, ali i naša crijeva s cijelog čovječanstva. Hvala. A sada... E, Zastupnik Spiraki, jednu minutu. Zahvaljujem eh, predsjedniče povjereniče Sinkivić. Znači, jasno je iz eh, brojke da je doista hitno da postignemo obvezujuću politiku za bioraznolikost. Vidjeli smo tragične slike iz Amazone, također iz Australije i eh, ne treba nam podsjetnik, ali ako nam treba, to, će nas, to bi nas moglo usmjeriti u pravnom smjeru. Što se tiče tada COP15 u Kini, osigurajmo da možemo okupiti globalne napore oko obvezujućih ciljeva e, u smjeru e, i e, temeljem Pariškog sporazuma, preuzeti svoje odgovornosti, staviti novac iz novog proračuna u očuvanje bioraznolikosti i osiguranje da možemo osigurati prihod za naše poljoprivrednike. Pa sve e, od poljoprivrednika do stola. Puno hvala kolega. gospodin Bukner jedna minuta, izvolite. Mnoge vrste životinja, biljaka i drugih organizama zbog masivnog korištenja kemikalija gase i nestaju ali i zato što im oduzimamo sve više i više njihovog životnog prostora. Daljnji razlog za odumiranje vrsta se međutim vrlo često ne, uopće ne zamjećuje, a to je radijacija, različito zračenje zbog svih ovih zraka koje koristimo i dugogodišnje su istraživanja su pokazala da je recimo to dugogodišnje zračenje kod pčela primjerice i mnogih vrsti ptica poremetilo kompletno osjećaj orijentacije, što znači oni odu iz svoje košnice, ali se ne znaju više vratiti. Miševi primjerice već u petoj generaciji postaju nepovratno neplodni. A vidjeli smo i drugih strašnih stvari koje su opažene kod drugih vrsti. Ako budemo i dalje izgrađivali ove mjere, sa, ove mreže sa odašiljačima za različite mobitele i ostale e, radiofrekvencije koje se emitiraju, mislim da ćemo ubiti još puno više vrsta. Hvala lijepo, a sada riječ ima zastupnik Melo na minutu. Hvala lijepo. E, mislim da zaštitu oceana treba učiniti jednim prioritetom kod zaštite vrsta. U mojoj zemlji je to tako da imamo jako puno mora i zaštita vrsti, raznolikosti vrsti u oceanima bi mogla pomoći kod 25% smanjenja ovih štetnih emisija, zato što ocean daje upravo naš, pomaže u očevanju kisika i naših zaštitnih slojeva. Prema tome mislim da to treba posebno uskladiti sa svim mjerama iz Pariške Pariške e, konferencije za zaštitu klima. Mislim da je dramatično za habitate svih e, vrsti u oceanima ovo što se trenutno događa kao i za sve na obalama. Jedna milion vrsti je u oceanima ugroženo, a na e, obale su recimo zatrpane plastikom koja isto tako upravo čini tu strahotu oceanima. Mi vidimo da treba nam jedna politika nula plastike kako bi spasili E, kako bi spasili oceane. Napokon odlagalište smeća u oceanima su već velika kao i čitav Portugal. Hvala lijepo na minutu gospodin Lize koji je stigao. Hvala lijepo. Moramo diljem svijeta, ali i u Europskoj uniji učiniti više za zaštitu vrsta. Zbog toga ćemo sutra i glasati kao pučani za ovu rezoluciju. A ja zahvaljujem svima koji su u tome pomogli, pogotovo e, našem kolegici Agnes iz Pučana i našem ali moram reći samo da mi kad govorimo o bioraznolikosti uvijek preferiramo samo jednostavne e, metode, više zaštićenih područja, čak 30% e, bolje mjere kod kršenja ugovora. Međutim, trebamo o drugim stvarima razmišljati, trebamo dati poticaje, kao što je kolega Jar već rekao u poljoprivredi, za vraćanje, denaturalizaciju, vraćanje prirodi, recimo jačanje močvarnih područja i tako dalje ali i tu moramo isto biti e, vrlo, vrlo rezervirani jer kad kad i već e, situacija zaštite vrsta e, primjerice se kosi sa ljudskim potrebama ili zdravljem ili dobrostanjem. Prema tome trebamo jako paziti, a posebno trebamo paziti da ne napadamo toliko poljoprivrednika kako se to događa u amandmanu broj 1, jer moramo zajednički raditi da bi došli do cilja. Hvala lijepo gospodine Lize. A sada imamo slobodno javljanje za riječ. Dobili smo tri zahtjeva e, kome ćemo im dati. Prema tome počinjemo sa zastupnikom Novakom. E, štovani predsjedniče, dame i gospodo, Indijanci kažu da je zemlja naša majka. Stoga moramo biti vrlo pažljivi i brižni prema njoj. Ako se ne budemo pažljivo i brižno postupali prema njoj, to će se nama osvetiti. A to upravo doživljujemo iz dana u dan. Činjenica je da su mnoge vrste biljaka i životinja izumrle. Zbog toga moramo djelovati. Ali istodobno te mjere moraju biti vrlo životne kako ljudi ne bi, bi postajali E, prebijesni zbog različitih mjera. Jer svaka životinja i svaka biljka na ovom našem planetu ima svoje značenje i svoju važnost. Premda kad kad zaboravljamo na plin, na recimo pčele, mi znamo koliko su bitne za oprašivanje i sve ostalo. I Europska komisija je imala jako puno važnih zadaća. S jedne strane zaštititi bioraznolikost, a s druge strane ispuniti potrebe ljudi. Pa nisu ni poljoprivrednici krivi za sve. I potrošači dijela odgovornost za ovo zagađenje i opterećenje. Hvala lijepo kolegice Novak. A sada kolega Heisel. Hvala. E, gospodine povjereniče, Doista život na našem planetu je ugrožen i ne prijeti mu samo klimatska promjena, nego i sve veća ugroženost bioraznolikosti. A e, mi znamo da tu prijetnju sad povećavaju ovi nedavna e, spaljivanje amazonskih prašuna, zatim veliki požari u Sibiriji, ali veliko smanjenje e, pčela na čitavom svijetu. I, znate, ono što je naša generacija još znala naček i sateče kad je šetala po prirodi, to je bio normalan dio našeg života, toga više nema. Moramo prestati rezati drveće, moramo prestati koristiti opasne pesticide, nikotinoide, moramo proširiti prirodna područja i stoga je dobro da vodimo ovu raspravu ovdje jer sutra ćemo usvojiti i moramo usvojiti ovu rezoluciju. Moramo pozvati države članice da više napora ulože u očuvanje bioraznolikosti i izdvoje više novaca. Moramo dakle naći dovoljno sredstava iz proračuna europskog, ali i iz drugih horizontalnih e, fondova i drugih mogućnosti Unije, ali i od zemalja članica. Hvala sad kolega Ferrera. Hvala lijepo. cilj dakle da se održi da se spriječi izumiranje različitih vrsta nismo uspjeli ostvariti, nego se upravo najgore i nastavilo. E, nevjerojatno je velik broj nestalih vrsta. Posljedice za ljude će biti teške i dugotrajne. I sada nećemo ovdje E, ocjenjivati različite strategije niti biti preambiciozni u svojim određivanjima imaginarnih ciljeva, nego moramo biti potpuno realistični i računati s onim što imamo, prema tome vidjeti što možemo napraviti sa sredstvima iz sljedećeg VFO-a, a to nije previše ohrabrujuće jer nemamo previše na raspolaganju. Mislim da to još pogoršava ovaj problem. Uništavanje i fragmentiranje habitata, klimatske promjene, uvoz invazivnih egzotičnih vrsta tamo gdje nikad nisu bili, sve to dovodi do gubitka bioraznolikosti. Zatim moramo aktualne modele gospodarstva uskladiti s politikom kad to nam isto ne polazi za rukom. To su sve razlozi, ali to sve treba i dovesti po znak pitanja. Hvala lijepo kolega Ferrera, time je završen naš e, postupak slobodnog e, javljanja za riječ Kešti A sada na kraju povjerenik Sinke, Čijus ima još jedan put riječ. Hvala lijepo na vašim doprinosima ovoj raspravi i vašoj potpori jednoj ambicioznoj politici očuvanja e, bioraznolikosti Europske unije. Ja se mogu samo složiti sa gospodinom Ranom koji je rekao da imamo samo jednu planetu, a nemamo rezervnu. I imamo ogromnu, ogromnu odgovornost da implementiramo sve ove promjene i da krenemo pravim putem da oporavimo bioraznolikost do 2030. kao i naš okoliš. Da, na dobrobit i za korist svih ljudi moramo biti ambiciozni. Moramo svim našim građanima i svim dionicima objasniti zašto moramo promijeniti e, sta, naše ponašanje, kako potrošači, tako i proizvođači. Ali moramo naravno osigurati jednu pravednu tranziciju koja neće uništiti gospodarstvo paralelno. Vjerujte, ja sam jako pažljivo slušao sve što ste rekli i pribilježio sve vaše zahtjeve za zakonske obvezne ciljeve. Sve što ste rekli o korištenju pesticida, deforestaciji i ostalim važnim stvarima. Još uvijek interno raspravljamo o tome, ali mislim da moramo našu E, borbu za očuvanje bioraznolikosti uključiti u sve sektore horizontalno, dakle i poljoprivredu i ribarstvo i sve ostalo i ne samo ekologiju. Naravno, to sve što radimo mora biti znanstveno utemeljeno i procijenjeno i napravljena procjena učinka. Posebno sam zahvalna gospodama Kokalisu, Melo, Osalivenu, svima ostalima na sve što ste rekli, zato što ste recimo pitanje oceana taknuli i povezali to sa klimatskim promjenama i bioraznolikosti. Kao povjerenik koji je zadužen i za ekologiju i za oceane, ja sam posebno osjetljiv na to i na pitanje oceana. Ja ću se osigurati, vjerujte,